Evo, a sada prelazimo na obrazloženje glasovanja. Dobili smo ove brojne zahtjeve za sudjelovanjem u diskusiji, međutim sjednica se ne može nastaviti nakon pola tri, jer je potrebno našim službama malu pauzu uložiti kako bi pripremili nastavak zasjedanja poslije Ono što danas ne stignemo kazati u obrazloženju glasovanja možemo sutra iznijeti, nakon glasanja, a inače postoje naravno i mogućnost da pismenim putem dostavite svoje mišljenje ili doprinos diskursu. A sada e, ćemo, gospodin Hanan se javio za diskusiju o izvješću Nikolaj. Hvala lijepo. Imam samo jednu stvar da kažem. Evo godinama već gledamo hipokriziju i dvostruke standarde u ovoj domu. I nikad se nisam suočio ni sa čim